Kao što ste mogli vidjeti, mjesto na moje, s moje desne strane je prazno. Prazno je jer, kao što znate, Michael Topping je preminuo. On je bio jako sposoban suradnik, čovjek Ne mislim da će me itko da će mi itko proturiječiti iz tajništva. Mi Michael Toppinga sigurno nećemo zaboraviti. To je bio veliki šok za sve nas kada smo saznali da je preminuo. Uvijek je to strašna stvar izgubiti prijatelja. Tim prije što je to bilo iznenadno. Znate, s vremenom bolest nas savladava, starimo, tako da se možemo pripremiti inače na tako što, ali u ovom slučaju smo stvarno bili zaprepašteni i zapanjeni Michaelovim, smrću. Neću, neću duljiti, naravno, ali samo želim reći da sam Heleni, njegovoj supruzi i djeci prenio sam izraze sućuti svi, svi u nas. Neki među nama su nazočili njegovu pogrebu. Znam da ste svi u mislima bili uz njegovu obitelj i prijatelje. I prije nego što održimo minutu čutnje, jeste da što god bilo nećemo zaboraviti našeg prijatelja Michaela Toppinga. Sada vas molim za minutu šutnje. remercie. Slavan. Donc, euh, si vous en êtes d'accord... Ako se slažete, započet ćemo s prvom točkom. Ne, ispričavam se, malo sam zbrkan. Podsjećam vas da će ovaj sastanak biti u izravnom prenosu preko naše web stranice. Predlažem da usvojimo dnevni red e, uz malu izmjenu, točka šesta koja se tiče novo šesta i sedma točka su promijenile redoslijed, dakle imamo višegodišnji plan poravka plavar perajne tune u istočnom Atlantiku i sredozemnom moru koja postaje šesta točka, a nova zajednička ribarstvena politika sedma. Sljedeća točka, dakle usvajamo dnevni red. Zatim prelazimo na usvajanje, na glasanje. Ispričavam se, zaboravio sam vam reći da e, tajništvo odbora za ribarstvo je pripremilo knjigu Sučuti koja će biti ovdje cijeli dan. Oni koji žele mogu u tu knjigu napisati koju riječ e, i to će biti upućeno Heleni, odnosno supruzi i djeci Michael Toppinga. Prelazimo sada na glasanje. Prvo glasanje tiče se odredbe za ribolov u području sporazuma o GFCM-u, opća komisija za ribarstvo sredozemlja. Dakle, evo, nadam da svi imate glasanje. otvaram glasanje. Svi su glasali. Samo tren. Ne funkcionira nešto? Ulrike, u tvoja kartica ne radi? Probaj na drugom aparatiću. Dobro, ponijet ćemo ovo glasanje. Sačkat ćemo da se odlike smijesti drugdje. Napravit ćemo još jedno probno glasanje. Molim da se poništi dosadašnje glasanje. Dakle, otvaram glasanje. Le vote est clos. Zatvaram glasanje. Adopté par 17 pour. Usvaja se 17 za, 4 protiv. Drugo glasanje se radi o izvješću Ole Christensena o sustavu kontrole i izvršavanju e, konvencije na sjeverno-istočnom Atlantiku. Dakle, otvaram glasanje, zatvaram glasanje, odbija se. Amandman treći, otvaram glasanje, zatvaram glasanje.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 Glasate za ili protiv? On Dobro, idemo s početka. Ponovno ćemo glasati o zakonodavnom prijedlogu. Otvaram glasanje. Gospodine Finch, da li funkcionira sad? E, čudo se dogodilo. Zatvaram glasanje. Zakonodavni prijedlog je usvojen vel, uz veliku većinu. Amandman prvi o e, zakonodavnoj odredbi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija Sada glasamo o zakonodavnoj, o izmjenjenoj zakonodavnoj odredbi. Zatvaram glasanje. Usvaja se jednoglasno. I konačno e, glasamo o odluci da se započnu pregovor s vijećem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje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 Najljepša hvala, samo želim da se zabilježi da naravno da moj glas ne bi promijenio ishod glasanja, ali želim ponovno naznačiti da eh, ovaj moj, da moj glas nije elektronski uzet u obzir niti jedan put jer eh, stroj nije funkcionirao. Dobro, gospodine Finč, to će ući u zapisnik, ne vrnite. Prelazim na točku sedmu dnevnog reda, dakle radi se o višegodišnjem planu oporavka plavperajne tune u istočnom Atlantiku i sredozemnom moru. Podsjećam da je ovo izvješće dodijeljeno europskim pučanima, gospodin Gabriel Mato je imenovan izvjestiteljem, danas ćemo imati razmjenu stajališta i odmah predajem riječ Gabrielu Matu u svojstvu izvjestitelja. Hvala predsjedniče. Prije nego što se bacimo na sam srž teme, želim da u ime Pučana uđe zapisnik da sam ovdje da sam kao koordinator Pučana, da želim njegovoj obitelji uputiti izraze sućuti obitelji Majka Topinga s kojim smo e, surađivali. E, unutar e, našeg kluba zastupnika na sastanku koordinatora imali smo žustru raspravu na koju bi se vjerojatno Michael Topping nasmio da je danas među nama. U svakom slučaju svi se slažemo oko toga da ćemo se sjećati Michaela Toppinga. A sada prelazim na temu kojom se želim baviti. Biću kratak, već smo o tome razgovarali. Mislim da prijedlog komisije općenito govoreći na korektan način preuzima glavne stvari u vezi s ovom temom. Želim reći da je komisija surađivala s nama, uveliko smo razgovarali na ovu temu, nismo se nužno slagali oko svega, no želim zahvaliti predstavnicima komisije jer su uložili veliki trud, surađivali su sa mnom kao izvjestiteljem i uvjeren sam da ćemo moći doći do sporazuma. Već sam to rekao zadnji put, ponavljam to danas imamo bolje iznijansiran rezultat sada. Ima nekoliko otvornih pitanja, istina, odnosno ima nekoliko elemenata u glede kojih komisija ide malo dalje nego što je odlučeno e, pred e, ICAT-om. Govori se konkretno o članku 22. i tu bi trebalo zamijeniti shell sa May. Dakle, da li je moguće da se to napravi tako? Dakle, da li da koristimo uvezući vid ili mogućnost. Dakle, tu se radi o odredbi koja se bavi brodovima koje se mogu ili trebaju vratiti u luku. Inače mislimo da trebamo imati jedinstvenu provedbu u cijeloj Europskoj uniji i ovdje se ne radi o tome da sad ponovno pokrećemo zaključene rasprave, rasprave koje zaključene u prošlosti. Puno se o tome govorilo kada je preporuka i kada e, iz, izrečena. Dakle, to je nešto o čemu se uveliko, uveliko raspravljalo kako bi se došlo do tog sporazuma. Dakle, kad se u ovaj tekst doda točka ili zarez, to može imati veliki utjecaj. Dakle, članak 22. po našem mišljenju treba ovisiti o volji država članova. Zatim ima čitav niz e, elemenata koji su važni za nas, ja sam to često ponavljao. Uloga parlamenta. Nažalost, nije jako važno glede brojnih pitanja, osobito kada se radi o pregovorima međunarodnih sporazuma. Komisija nam predlaže da radimo transpoziciju budućih amandmana posredstvom delegiranih akata. Stav parlamenta je savršeno jasan glede toga mi već imamo dovoljno ograničene ovlasti, e pa sad ako se od nas traže da smanjimo postojeće ovlasti, to ide predaleko. Dakle, mi smo se uvijek slagali oko toga i mislim da smo jednoglasni oko toga. U svakom slučaju to nam olakšava posao. Dakle, ove preporuke komisije po našem mišljenju trebaju preći pod eh, stalni zakonodavni postupak, dakle postupak suodlučivanja često smo raspravljali, komisija želi da e, to radimo na drugačiji način, međutim mi smatramo da su odlučivanje treba ispoštovati. To mi je bilo tako glede preporuka za sredozemlje, došli smo do sporazuma s vijećem, naš stav ostaje identičan, ovdje govorim konkretno o uvodnim izjavama 15, člancima 57. 57. i 58. U svom prijedlogu dakle predlažem da se to ukloni, odnosno izbaci, jer ovaj postupak ne bi trebao ići u smislu onoga što želi komisija. Zatim ima čitav niz promjena koji se tiču prijedloga komisije koje unosimo u ovo izvješće. Tu se radi o tehničkim pitanjima, na primjer mijenja se minimalna veličina, e, odnosno lovna veličina do referentna lovna veličina, jer tu imamo e, provedbu obveze e, iskrcaja i trebamo uskladiti to sa e, pravilima kontrole koje su na snazi. Zatim još jedna stvar, e, to treba provesti, odnosno primijeniti na novu jedinstvenu poljoprivrednu politiku i to je nešto može izazvati, pokrenuti čitavu raspravu. Dakle, imamo te dvije stvari koje mogu pokrenuti ili izazvati raspravu. Dakle, minimalna lovna veličina i delegirani akti, odnosno su odlučivanje. I inače želim čestitati komisiji koja je, općenito govoreći, dobro e, provela e, prijedloge. Od ključnog značaja da se ovo e, napravi što je prije moguće i na što bolji mogući način, a sada želim, sam spreman saslušati mišljenje prijedloge komisije, a i kolega. Hvala ti, Gabriel, na izlaganju. Predajem riječ najprije izvjestima u sjeni. A ovdje gospođa Bilbao se javila za riječ, a i gospođa Tomašić. Kao što je to prikladno, ja također u ime svog kluba zastupnika želim putiti sve, izraziti sučut obitelj Michaela Toppinga. Kada se radi o ovom izvješću, izvjestelj nam je puno toga već objasnio, samo želim reći da što se tiče stava mog kluba zastupnika, mi mislimo da je ovaj prijedlog pozitivan, jer provodi prije preporuke kata i smatramo da je ovaj prijedlog adekvatan za e, jedinstveno usvajanje prijedloga. Analizirat ćemo određen broj amandmana i ulogu koju ćemo mi imati kao institucija, to nije ništa novo, dakle mi smo tražili određene stvari već neko vrijeme, već smo puno napredovali od prešlog saziva i kao što je to rekao izvjestitelj, nastojat ćemo i dalje raditi na toj točki jer želimo imati mogućnost da e, obnašamo svoje nadležnosti. Zatim htjela sam reći, s obzirom da je rasprava već dugačka, ovaj parlament zahtjeva provedbu preporuka, a mimo toga čini mi se da je ovaj prijedlog dobar i mi ćemo uložiti određene amandmane kao što sam vam to najavila. Hvala gospođo Tomašić, imate riječ. našega kolege. U uvodnom dijelu bih htjela zahvaliti se izvjestitelju gospodinu Gabrielu Mati i predstavnicima komisije na prezentaciji radnog dokumenta. Temeljni cilj zajedničke ribarstvene politike je osigurati iskorištavanje živih resursa na održiv način kako bi se zadovoljili gospodarski, socijalni i uvjeti okoliša u vezi s gore navedenim podržavam prenošenje mjera višegodišnjeg plana oporavka plavoperajne tune za područje istočnog atlantika i sredozemnog mora u pravnu stečevinu europske unije što je i naša obveza kao stranke međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna. budući da dolazim iz hrvatske za koju je važan uzgoj izlov i očuvanje plavoperajne tune htjela bih naglasiti da istraživanja koja su provedena pokazuju da se višegodišnje restriktivne mjere u vezi s izlovom tuna doprinijele pozitivnom učinku na način da su se obnovili stokovi te također da su matice u odličnom stanju republika hrvatska sudjeluje aktivno u zaštiti stokova tune kao i kod biološkog i genetskog nadzora budući da se radi o iznimno vrijednoj ribljoj vrsti. još samo na kraju želim istaknuti da prijedlog eu komisije ne bi trebao biti stroži u odnosu na mjere koje predlaže ICAT. hvala lijepa. Sì, Presidente, anch'io voglio esprimere... Hvala predsjedniče i ja izražavam svoju duboku čuti, a isto tako zahvaljujem izvjestitelju na obavljenom radu. Slažem se u općim terminima, ne želim ulaziti u tehničke aspekte i podrobnosti, to ćemo napraviti e, kasnije. Uloga parlamenta bi trebala biti e, jača u donošenju ovakvih e, odluka. E, preporuke ikata jesu točne, kao što je prošle godine u Dženovi e, rečeno na konferenciji, donijeli su do e, pobožanih rezultata i kote su povećane, što znači da su mogle biti preraspodijeljene problem je u tome na koji način se ta preraspodjela provodi i obavlja. To je problem s kojim se i mi moramo uh, uh, suočiti i to od nas traže ljudi na terenu. Trenutačno uh, je ta, taj uzgoj tune i proizvodnja tune na sredozemlju prema ikatu. Jedini primjer e, e, takvog, primjera uzgoja, kaveznog uzgoja na sredozemlju nije moguće održati e, žive primjerke u prijevozu. Međutim, što se tiče ekološkog aspekta, pitam se je li ta aktivnost opravdana. Naime, sve to se može e, e, može koristiti i za ljudsku potrošnju, a koristi se zapravo za to jedne jedine vrste i koje donose isto tako prinos i profit u ruke tek malobrojnih. Postoje različite vrste e, ribolova među različitim nadležnim tijelima. 70% 70% e, recimo dodijeljenih kvota u Italiji podijeljene je samo na 12 ribarskih e, e, plovila. Međutim, riječ je uglavnom o dodijeljenim kvotama u sada nije ošto ostalo tek e, njih, e, troje njih Većina ulovljenih e, riba prodaje se upravo društvima koje upravljaju kavezima. Mi govorimo o malom ribarstvu kojeg želimo braniti ali govorimo isto tako i o gospodarskoj i ekološkoj održivosti, a to je nešto čemu moramo upravo ovdje govoriti. Merci, Madame Briano. Je passe... Hvala, gospođa Briano. Gospođa Rodus. Zahvaljujem. U ime kluba SND nas također zanima ovo pitanje ali najprije želim reći da nam je jako žao što Michael više nije sa nama. Mi smo sa njim uvijek imali jako dobru suradnju u klubu zastupnika SND i želim mu se ovim putem na tome i zahvaliti. Glede izvješća. Imam nekoliko konkretnih pitanja koje želim uputiti Gabrielu. Najprije uvodna izjava D na trećoj stranici. Ispričavam se, nisam imala dobar dokument. Ako mi dozvolite, vratit ću se kasnije na ovo. Pa, Dobro, u redu. Gospođa Eštrom. Da, ja također želim izraziti sučut obitelji Michaela Toppinga. On je bio zaista stručna osoba koja mi je u više navrata pružila potporu kada sam kao nova zastupnica pridružila se ovom odboru. I zaista sam dirnuta njegovim odlaskom. Htjela bih reći nešto što obično govorim e, kada se trebam izjasniti o nekom izvješću. Najprije se zahvaliti izvjestitelju. Hvala Gabriel na svemu ovome što se učinio do sada. Sada pregovaramo, trebamo pregovarati o Baltičkom planu za očuvanje stokova koji bi trebali biti e, iznad e, one razine koja će omogućiti maksimalni održivi prinos. To je ključno, a isto tako je ključno za ovaj odbor da bude u mogućnosti raditi na delegiranim aktima za one države članice koje ne primjenjuju plan ili ne poduzimaju konkretne mjere. I u slučaju da je stok biomase ispod one razine koja je utvrđena, u tom slučaju se također trebaju poduzeti prikladne mjere, a u nekim slučajevima može doći i do e, zatvaranja područja na kojem se uzgajaju ribe. Hvala. Sada ponovno predajem riječe Ulrike. Ne? Ne, ne, ispričavam se. Ovdje sam zapravo pogrešila, nisam na dobroj točki dnevnog reda. Nema veze, evo zaista ovo nije tvoj dan, e, nije ni vozilo stiglo po tebe kad je trebalo, nisi sada se snašla u dnevnom redu, ali nema veze, ima takvih dana. Ima li još nekih zastupnika koji bi htjeli govoriti vezano uz ovu temu glavnog e, dnevnog reda? Ne, onda predajem riječ gospodinu Glamsu za Europsku komisiju. Hvala. U ime komisije također želim izraziti sučut obitelji i prijateljima Michaela Topinga. Ovaj predlog Europske komisije koji je predat zakonodavcu ima za cilj zajamčiti jednaku primjenu konkretnih mjera koje su usvojene u ICAT-u. I siguran sam da ćemo u ovom zakonodavnom postupku zajedno doći do dobrih rezultata. Želim spomenuti dvije stvari kojima je govorio izvjestitelj. Naravno, želim mu se i zahvaliti na dosadašnjoj suradnji. Što se tiče delegiranih akata, Prijedlog komisije ima za cilj doći u poziciju u kojoj se mogu brzo preuzeti sve izmjene ili mjere koje će se primjenjivati na teritoriju Europske unije. To je u interesu i u Europske unije kako bi bila u potpunoj sukladnosti s pravilima ikata. Zato delegirani akti su prikladan instrument za ovo i e, također će služiti interesu Europskog parlamenta i vijeća. Članak 20. koji propisuje obvezu država članica da od plovila traže da idu u predodređene luke. Ovdje se to primjenjuje na određene države članice i to je veoma bitan element u našoj politici nadzora i kontrole. Također ova pravila će se primjenjivati i na plivarice kojima se ulovi velika količina ribe, a u prošlosti znamo da je to e, instrument koji je bio odgovoran i za prekomjeran izlov. E, I stoga želimo spriječiti takve prakse, e, iako se u nekim slučajevima može smatrati da se radi o dobroj praksi. Hvala. Gospodin Mato, hoćete vi reći nešto? Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Kao što je to i podpredsjednica rekla, moramo biti zahvalni svima, tako da se želim zahvaliti e, svima koji su uzeli riječ. Ono što ste rekli je točno. Ja također želim postaviti jedno pitanje, iako to nije cilj ovog izvješća kolegica Brijano je rekla da neke mjere nisu dovoljne. Znanstvena izvješća idu čak i dalje od onog što smo postigli. Mi smo zato i dali ovaj prijedlog. kad je predložio da se kvote e, o, počnu primjenjivati od 2016. godine, a tu postoji problem. Znamo da na Kanarskim otocima u 24 sata će samo preći te kvote, ukupne kvote. To je e, e, primjedba koja nam je data u svim državama Europske unije. Nažalost, ovo je tema o kojoj ne možemo govoriti u okviru ovog izvješća. Kao što sam rekao na samom početku, mi ovdje se moramo baviti samo rezolucijom ikata i želimo na neki način utjecati na nju. U prisustvu komisije želim reći da želimo raditi na tome da komisija koja predstavlja Europsku uniju u ovim pregovorima uzme u obzir ono što je parlament rekao. A, I također da uzme u obzir i posljedice toga. Ja vjerujem da nacionalni parlamenti koji imaju određenu dozu neovisnosti mogu također poboljšati ovaj rezultat. Općenito govoreći, slažemo se što se tiče delegiranih akata, tu mora postojati doza neovisnosti vezana uz biomasu koja se primjenjuju na utvrđivanje mjera, i tako dalje. A ono što je rekao gospodin Gram vezano uz delegirane akte, komisija je rekla da želi u potpunosti ispoštovati e, pravila ikata, no međutim to želi i parlament. Ali pravila ikata se mogu poštovati i putem e, delegiranih akata i putem redovnog postupka suodločivanja. Nemojte me pogrešno shvatiti. Ja to nisam rekao zbog toga zaista bih htio da me dobro shvatite. Ne možemo sada reći da e, ovo što sam ja rekao ne bi moglo funkcionirati. Države članice imaju mogućnost, a ne obvezu, vršiti nadzor i kontrolu. Mislim da možemo izabrati ovu riječ shell umjesto may i možemo govoriti o nadzoru ribolova. Mislim da time stvari nećemo mnogo izmijeniti, ali dobro. Možemo čak i izbrisati jedno i drugo ako želite. Parlament želi u potpunosti ispoštovati pravila ikad, u ovom izvješću je to sasvim jasno rečeno, i mi imamo povjerenje u države članice kao i u komisiju koje će morati raditi na poštivanju tih mjera. Naravno, bez obzira na naše mišljenje o ovom e, izvješću, možemo još uvijek uvrstiti dodatne sugestije u nacrt mišljenja. Hvala. Hvala gospodine Mato. 9. E, ili 10. 11. će biti predstavljeno ovo izvješće. Rok za amandmane je 11. Glasovanje u odboru 12. na plenarnoj sjednici u prvom mjesecu 2016. godine. A sada prelazimo na izvješće na vlastitu inicijativu o strukturi tehničkih mjera i višegodišnjih planova. Izvjestitelj je gospodin Gabriel Mato i e, reći ćemo kasnije kada je rok za podnošenje amandmana. Dakle, gospodin Mato, ponovno imate riječ. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Ovo je treći put da govorimo o ovoj temi, tako da neću duljiti. Radije bih čuo mišljenje mojih kolega. Cilj ovog izvješća na vlastitu inicijativu je sasvim jasan. Od stupanja na snagu ugovora iz Lisabona predlozi za e, tehničke mjere, ovdje govorimo o 2009. godini i vi planovi za i mjere za višegodišnje planove su blokirane. Nećemo reći zbog čega, mislim znamo svi zbog čega i znamo kako funkcioniraju institucije. Cilj ovog izvješća je dati naše mišljenje i politički doprinos u ovoj raspravi kako bismo na neki način e, učinili fleksibilnim ovaj postupak koji je dosta složen. I ove mjere o kojima govorimo su ključne za e, tisuće i tisuće riba koje se nalaze u našim morima i oceanima. Naravno, radi se o mjerama koje su e, složene, koje su heterogene. Ovo je sustav koji se ne može primjenjivati na isti način svugdje i ovisi o predviđanjima koje su ponekad i kontradiktorna. Ponekad se radi o mjerama koje su e, previše obvezujuće, nekad e, nisu dovoljno razumljive, a također su ponekad i nefleksibilne. Sve to dovodi do toga da ih je teško primijeniti. Zato moramo učiniti sve što u našoj moći kako bismo imali tekst koji će biti koristan za sve i koji će biti rezultat pregovora i koji će se temeljiti na znanstvenim kriterijima. Naročito nam je potreban tekst koji neće dovesti do e, različitog tretmana jer složenost tehničkih mjera i poteškoće koje proizlaze iz takvih mjera dovode do situacije u kojoj ribari se su oprezni prema takvim mjerama. To je nešto što trebamo izbjeći. A u svakom slučaju znamo da moramo svi zajedno raditi na tome. Zbog toga sam i predložio u ovom izvješću da se dodatno uključe ribari i svi drugi koji su uključeni u ovo područje kroz savjetodavna vijeća kako bismo imali mjere koje će dati podstreg i E, ribarima i kako bismo imali mjere koje će ribari htjeti poštovati i primjenjivati. Tehničke mjere moraju biti pojednostavljene i moraju se primjenjivati na zakonodavni okvir koji će biti dobro strukturiran i koji će biti mnogo jasniji nego što je danas. Ali istovremeno, kao što smo već rekli u više navrata, svako ribolovno područje je svijet za sebe i moramo govoriti također i o mogućnosti prilagodbe u skladu s tehničkim karakteristikama ribolovnog područja. Svi dobro poznajemo ove višegodišnje planove koje predlažemo, to je instrument koji je jedan od prioriteta zajedničke ribarstvene politike i stoga to mora biti i okvir koji će nam omogućiti E, održivo korištenje e, ribarskog fonda i mora sadržati tehničke mjere. Na koji način možemo povezati tehničke mjere i višegodišnje planove? Višegodišnji planovi imaju ključnu ulogu za očuvanje, ali isto tako i za prihvaćanje i primjenu tehničkih mjera na regionalnoj razini. To je ta poveznica. I to je ono što trebamo postići. Iako se nalazimo ponekad u veoma složenim situacijama u kojima moramo odabrati jedan element u odnosu na druge. A taj odabir elementa se mora raditi na temelju određene ravnoteže između drugih elemenata kao na primjer kada govorimo o centralizaciji u odnosu na suodlučivanje ili u odnosu na decentralizaciju. Moramo imati područje primjene koje će biti uravnoteženije i koje će više uzimati u obzir mišljenje samih ribara. Želimo li sada ovdje više nadzora ili želimo na bolji način shvatiti koje je mišljenje ribara Moramo biti oprezni. Radi se o složenoj temi, teško je govoriti o svim ovim pitanjima, ali moramo postići ravnotežu. I naravno, moramo uzeti u obzir, to stalno ponavljam, nove funkcije Lisabonskog ugovora koji je donio izmjenu u e, međuinstitucijsku ravnotežu. Jer upravo je to dovelo do blokiranja a to je nešto što može spriječiti razvoj svih onih elemenata vezanih uz tehničke mjere. Zato imamo i e, stručnu skupinu, uključili smo u to i vijeće i komisiju kako bismo pokušali izaći iz ove situacije. Do sad to nismo uspjeli. Ali čak i nakon presude suda o e, plovilima i ribarstvu u Venecueli nismo postigli napredak. Iako smo pokušali na neki način ići napred vezano uz višegodišnje planove, ali nažalost nismo u tome uspjeli. Napravimo jedan korak naprijed, zatim dva koraka unazad svaki put kada mislimo da smo postigli napredak, odemo unazad. Zbog toga mislim da se moramo svi zajedno udružiti kako bismo radili na višegodišnjim planovima i kako bi ti višegodišnji planovi bili prihvatljivi za sve. To je naš temeljni cilj. Moramo biti spremni pregovarati i riješiti ovaj međuinstitucijski spor. Jer ribari ne mogu shvatiti da zbog pitanja e, sporova o nadležnosti ne možemo riješiti ovo pitanje. A mi moramo biti u situaciji da na bolji način riješimo ova pitanja koja se tiču njihovog svakodnevnog rada. Zbog toga sam htio napomenuti ova pitanja koja su vezana uz reformu zajedničke e, ribarstvene politike, a naročito se to tiče e, regionalizacije. To je usko povezano sa tehničkim mjerama i višegodišnjim planovima. To je ono pitanje koje se trebamo postaviti danas. U ovakvom izvješću koje je problematično, često govorimo o nijansama. Ja sam naravno dosta fleksibilan i razmislit ću o svim amandmanima i vašim komentarima, sugestijama koje će nam omogućiti da finaliziramo ovo izvješće. Jer, evo, želim postaviti pitanje izravno komisiji. Koji su vremenski rokovi vezani uz tehničke mjere? Moramo vidjeti koja su predviđanja komisije vezano uz višegodišnje planove, jer sve je to na neki način obustavljeno za sad. Čuli smo da postoje predlozi za tehničke mjere, čuli smo da su te predlozi već realizirani, ali ne znamo što je s tim, kada ćemo to zaista vidjeti. I to je tema koja je obustavljena. E, također, kada govorimo o mrežama, moramo postaviti pitanje komisiji i ovdje zapravo to želim sagledati u okviru revizije tehničkih mjera. To je pitanje koje sam htio postaviti u izvješću, ali evo, mislio sam da je možda bolje izravno postaviti to pitanje komisiji kako bi komisija mogla odgovoriti na njega. Bilo bi dobro da komisija iskoristi ovu priliku da povuče svoj prijedlog kao što je to učinjeno i za vrijeme prethodne komisije i da uzme u obzir ovo novo stajalište. Mislim da bi to bilo u koristi svih nas, naročito parlamenta, vezano uz plutajuće mreže. Dakle, ako mi može komisija odgovoriti na ovo pitanje, a isto tako bih htio čuti mišljenje kolega. Hvala gospodine Matu. Prije nego što predam riječ kolegama i ja želim reći nekoliko riječi kao zastupnik. Želim čestitati Gabrielu na dosadašnjem radu, na ovom izvješću. Ovo izvješće je jako precizno i naravno da ga podržavam. U šestom mjesecu ove godine sam kao zastupnik, ne kao predsjednik, započeo javnu konzultaciju e, u ribarstvenom sektoru tehničkim mjerama u cijeloj Europskoj uniji kako bih znao koji su želje ribara i dobio sam dosta doprinosa iz cijele Europe i od organizacija ribara kao i od pojedinaca. I zajedno sa suradnicima sam napravio sintezu odgovora koju vam mogu proslijediti. Tri stvari su e, naglašene kroz ove konzultacije. Najprije definicija tehničkih mjera prilagođena e, specifičnostima regija, o tome i Gabriel govorio. E, prilagodba zakonodavnog okvira e, novom planu upravljanja uz obvezu iskrcaja i e, eliminacija kontradikcija u pravilima jer znamo da ponekad postoje kontradikcije. Dakle, ovaj doprinos je zaista dragocen, kao što je dragocen je doprinos drugih aktera, na primjer nevladinih organizacija. Mislim da trebamo se konzultirati sa svim strankama kako bismo imali uvid u cjelokupnu sliku. U ovom izvješću se govori o novom okviru za tehničke mjere koje moraju moraju biti e, dobro razumljive. Sva pravila koja se ne primjenjuju na sve europske teritorije ne trebaju se naći u ovom okviru, već trebaju biti u okviru regionalizacije i regionalnih mjera i kao što smo rekli, ove mjere moraju biti jasnije. To svi traže. Stoga treba najprije ukinuti uredbu o sadašnjim tehničkim mjerama. Naročito uredba 850 iz 1998. godine i još dodatna uredba kako ne bismo imali e, previše ovih uredbi. Ne možemo nove uredbe E, usvajati ako e, imamo previše starih uredbe koje više nisu prikladne. E, moramo također ukinuti i pravila vezana uz kompoziciju ulova, također vezano uz okno mreža i vezano uz uredbu 2406 iz 96. godine u kojoj se govori minimalni ulov je također problematična. Zato mislim da u okviru novog e, okvira o tehničkim mjerama moramo uskladiti i ove prethodne e, uredbe ili ih ukinuti. A sada predajem riječ e, kolegici Urlike. Ich bedanke mich auch für den Zahvaljujem na inicijativi. Zatražila bih, međutim, nešto... Imamo tri dana za izlaganje amandmana i to je prekratak rok. Stoga bih zamolila da se taj rok produži barem za dva tjedna jer inače ne možemo izaći u susret eh, zadaćama koje se pred nas postavljaju. ZRP ne smije biti izgubljene, regionalizacija je važan cilj, važan cilj ZRP-a, okvir u kojem moramo djelovati. Dakle, moramo se tome ozbiljno posvetiti. Dakle, promislimo opet o najvažnijim ciljevima zajedničke ribarstvene politike, pokušajmo zajamčiti e, preživljavanje najvažnijih vrsta, vrsta i nakon 2020. To možemo postići preko tehničkih e, mjera. Međutim, e, moramo razmisliti kako se organizirati u tom smislu. Dakle, nemojmo promatrati to sve E, iz perspektive ribara uzmimo u obzir i što misle nevladine organizacije. Na taj način ćemo moći reorganizirati i provesti reformu. Imam i druga konkretna pitanja. Naravno, iznijećemo e, prijedloge za amandmane. U uvodnoj izjavi te uvodi se obveza iskrcavanja bez e, bez obzira na dopuštene kvote. Dakle, na što se pozivamo? Što bi trebalo biti e, fleksibilnije, a što se tiče 17. uvodne izjave, da bi se izbjegli problemi specifični trebalo bi dati e, i e, uvesti e, nastojanja ribarske napore koje će omogućiti veću fleksibilnost. Gabriel, u čemu ti vidiš pozitivnu stranu uvođenja i reguliranja obveza iskrcaja upravo u smislu fleksibilnosti? a na strani 11. nedostaje jasna definicija sektora delegiranih e, akata i izvedbenih e, akata. I to bih e, željela znati, željela bih dobiti točnije informacije na što se to točno odnosi. Odnosi li se na višegodišnje planove ili na nešto drugo? Potom na 14. strani govori se o ribolovnim naporima kojim bi se postigao veći prinos i da gospodarski rezultati flote budu poboljšane u smislu ribolovne smrtnosti. Mene zanimaju postoje li i znanstveni razlozi za tu tvrdnju. Na čemu se, na čemu počiva ova tvrdnja? Hvala. Hvala, gospođo Radost. Kada je riječ o vašem zahtjevu za odgađanje roka za ulaganje amandmana, to bi moglo previše odgoditi usvajanje ovog izvješća, onda bi se to preklapalo s prijedlogom komisije i to bi bilo donekle problematično. Iz tog razloga je za nas teško, kako reći, produžiti rok za ulaganje amandmana. Eto, to je problem i to nam je rekao reklo tajništvo. Ali u svakom slučaju ćemo raspraviti o tome kasnije. Sada predajem riječ gospođi Bilbao. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer al señor Mato el, el informe porque de iniciativa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 moramo govoriti o većoj transparentnosti, a posebice koje se odnose na znanstvena istraživanja kao i na novi sustav upravljanja u ribolovnom sustavu, govorimo o sudjelovanju isto tako. Ne zato što je moderna, nego zato što u nju doista vjerujem. Također, važno je da se odgovornosti dijele. Postoji nepovjerenje u ovom sektoru. Ako ne, primjer, ne primjenimo ovu e, reformu, nećemo uspjeti. Dakle, moramo izgraditi povjerenje. Naravno, oni koji donesu odgo, odluke, oni će za njih e, biti odgovorni. Mi ćemo kontrolirati njihovu primjenu. Meni je stoga neobično važno da se primjene pravila za regionalizaciju i trebamo pokrenuti višegodišnje planove. Oni su najme temeljni instrumente i zbog toga mi se ova inicijativa čini tako važnom, zato jer se višegodišnjim planovima mogu postići zadani ciljevi treba ih e, uključiti, svi znamo što nam je činiti i ovdje pozivam e, svih, e, sve institucije koje su uključene da govorimo o višegodišnjim planovima za inčune a sve kako bismo postigli ciljeve. Naime, naša budućnost je na kocki. Predsjedniče, što se tiče ciljeva i kriterija, trebamo opet pokrenuti višegodišnje planove jer će nam oni omogućiti primjenu tehničkih mjera. nije riječ samo o ovom sektoru, nego je važno nadvladati postojanje nepovjerenja između različitih institucija. Dakle, što mislite učiniti u pogledu višegodišnjih planova, kakvi su budući koraci? A što se tiče stajališta vijeća, mene zanima zašto oni ništa ne rade, dakle koji su njihovi razlozi za obustavu tih e, radova. Govorimo o tumačenju e, nečega, međutim e, već su izdane presude suda, mislim da ih se treba poštivati. Stoga pozivam da se poštuju višegodišnji planovi kao osnovni instrument za postizanje ciljeva. Naime, sektor je spreman za napredak. rekla bih da je sada, e, da je sada vrijeme e, za poteze vijeća i zemalja članica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 zato što teško razumijemo neke formulacije, smatramo da se mnogo toga mora pojednostaviti. Postoje 34 uvodne izjave. Kako dalje postupati s njima? I to je naše pitanje. Moramo točno reći što želimo. A želimo održiv nasljeđe i budućnost za ribol. Želimo regionalizaciju, želimo veću fleksibilnost u iskrcajnim obvezama, zatim veću selektivnost ribolovnih alata, te da sam zakonodavni okvir bude ojačan. Osim toga, u definicijama kvota primjerice želimo e, dodatna pojašnjenja. To se može unijeti u neki stavak. Kolega je iznio neke stvari s kojima se mi ne slažemo. Ja osobno ne razumijem neke dijelove primjerice u sedmom stavku želim isto tako pojedinesti o ograničavanju e, rezanja peraja morskih pasa na plovilima zato što podupirem stavak 9. koji govori o ribolovu na sredozemlju. Treba definirati lokalni ribolov na sredozemlju. Važno je to točno znati u desetom stavku kojeg mogu podržati, poduprijeti. Govori se o zabrani e, odbačenog e, ulova i tako dalje. Međutim, ne razumijem e, što, o čemu je riječ u 17. stavku. To je neobičan stavak Govori se o, i spominju se ribolovni napori. Ne razumijem na što se odnose. Po mom mišljenju ovo je vrlo dugačak i nejasan prijedlog. Ja ću iznijeti amandmane. No, tražim produljenja roka za predlaganje amandmana. Hvala. Milanom. Hvala. Mato, trabajo realizado. La modificación del reglamento de medidas técnicas es necesaria para adaptarla a las novedades. Što se tiče tehničkih eh, mjera, treba ih eh, prilagoditi reformi ZRP-a, posebice odbačenog eh, ulova i regionalizacije. Sve to, na svemu tome moramo dalje raditi, čak i u smislu veće selektivnosti E, alata. To su vrlo složena, e, složena pravila, često dolazi do kontradikcija. Zato je važno da cijeli sektor sudjeluje u tim e, procedurama izmjena regulative. A one se moraju prilagoditi različitostima različitih ribolovnih područja. Moramo isto tako nastojati e, izbjeći donošenje nove legislative, novog zakonodavstva e, samo da bi donosili nove zakonodavne e, akte. Moramo se temeljiti na znanstvenim otkrićima i rezultatima moramo na umu imati i gospodarsku i socijalnu održivost, a ne samo onu ekološku. Naime, ribolov je gospodarska djelatnost o kojoj ovisi čitav niz obitelji. Važno je približiti se sektoru, važno je i uzeti u obzir sva važna znanstvena eh, otkrića i rezultate, nastojati izbjeći greške počinjene u eh, prošlosti, primjerice potpune zabrane plovućih eh, lebdećih mreža. Treba prilagoditi višegodišnje planove zato što one jamče bolje upravljanje E, stokovima. Ovime bi se dao veliki doprinos Europskoj komisiji u ovom području. Pokazalo bi u kojem smjeru razmišlja parlament nakon usvajanja ovog e, prijedloga moguće se dalje raditi na zakonodavnim aktima. Ich glaube, das ist Smatram da je ovo vrlo važno mišljenje s obzirom na situaciju i tehničke mjere. Mi očekujemo taj prijedlog vrlo je dobro da mi zauzmemo stajalište prije od toga. Važno je izneti prijedloge i važno je pojednostaviti cijeli postupak. Ako pogledamo sve tehničke mjere, mi moramo shvatiti da desetljećima unutar ZRP-a i jesu donesene čitav, čitav niz e, u uredbi koje se odnose na e, različite vrste riba. Neke od njih su na snazi, postoji višegodišnji e, planove, postoje tehničke mjere u kojem govorimo o vremenima, rokovima, koje vrstima mreža se smije loviti i ostalim tehničkim mjerama koje više nisu tehnički opravdane. Stoga prijedlog na temelju Gabrielovih eh, prijedloga i budućih amandmana trebalo bi se zaduži, trebao bi se zadužiti eh, odbor da nam eh, prezentira nove tehničke mjere kojima se prija, e, pokrenuli višegodišnji planovi i pokazali na koji način se primjenjuju i kakve rezultate, rezultate daju sad uvedeni propisi. Smatram da je to važna argumentacija na kojoj treba i dalje raditi da se profesionalcima pokaže da se birokracija ograničila, mi želimo jasan i jednostavan sustav. I to mora biti prijedlog iz izvješća. Thank you. Uh... Kolegica I ja podupirem uh, ideju produljenja uh, roka. Ovo izvješće je uh, rezime parlamenta svojevrsni sažetak e, o novoj reformi, reformi ZRP-a. To su planovi, naravno. Mi se moramo time ozbiljno pozabaviti. Ja stoga pozivam izvjestitelja da nam da rok od 14 dana ili barem 7 dana ili 10. Treba nam to vrijeme. Nije dobro požurivati odbor u smislu tehničkih mjera. Treba nam vrijeme da sve to proučimo. Hvala. Donc, euh, je pense que tous les collègues... Dobro, dakle, mislim da su uzeli riječ svi kolege koji su htjeli javiti na ovu temu. Sada predajem, dakle, riječ predstavniku komisije, ne znam koji je. Hvala predsjedniče. Prije što iznesem nekoliko komentara, želim se također svrnuti na šokiri, na smrt Majka Topinga koja nas je sve šokirala. Sve nas to šokiralo jer e, veliki broj nas e, ga se jako dobro sjeća od, od prvog dana kada je došao stupio na dužnost. Imali smo jako dobre profesionalne odnose, bio je jako stručan, ali isto tako i jako prijetna osoba. U svakom slučaju puno će nam nedostajati i naše mi uz njegovu obitelj. Sada se vraćam na našu temu. Kao prvo dopustite da čestitam gospodinu Matu na izvješću. Mislimo da je ovo jako dobra i pravovremena inicijativa jer smo u tijeku upravo izrade ovog prijedloga, tako da svaka dodatna pomoć može biti od koristi. Ja ću vam dati određene informacije o e, tajmingu, jer netko je to spominjao. No, vratimo se malo nazad na to otkud dolazimo. Dakle, vidimo velike sličnosti u prilazu, pristupu gospodina Matoa i onog što mi predlažemo i to ima potpuno smisla jer ćemo trebati morati e, prilagoditi tehničke mjere izmijenjenoj zajedničkoj poljoprivrednoj e, politici, ribarstvenoj politici. No, u svakom slučaju, krajnje vrijeme bilo da se bavimo složenošću i dupliciranjima i prekomjernim pojedinostima koje su nakupili iz zadnjih 20-30 godina, te da bolje surađujemo s industrijom i ribarstvom. Dakle, kao što Dominik to rekao, donosili smo mjere za mjerom koje je industrija htjela nastavila izbjegavati, onda smo mi usvajali nove mjere, umjesto da u biti razmislimo koji je najbolji način da izradimo konkretne mjere koje će doista pomoći. Dakle, to sad radimo sve u sklopu ovih izazova koje predstavlja nova zajednička ribarstvena politika. Vi ste upoznati s ovim, dakle ono što smo htjeli za nove tehničke mreže jeste kao prvo pojednostaviti pravila pojednostaviti ih jer su i su više složena i doista se teško može raditi prateći ih, e, a da to bude vjerodostojno, tako da ćemo napraviti ono, počistit ćemo to i pojednostaviti za svaku regiju, no trebamo biti savršeno jasni. U ovoj etapi ćemo e, zadržati e, standarde očuvanja takvim kakvi jesu već na snazi za sad. Dakle, vjerojatno ćemo smanjiti sa 20 uredbi na samo nekolicinu njih, a u svakom slučaju standard očuvanja, norme očuvanja nećemo dirati. Ono što ćemo olakšati, nadamo se, jest regionalizacija. I tu ćemo početi od e, norme očuvanja, što će biti moguće za regije i države članice koje će u suradnji s dionicima, e, sa industrijom, vladnim organizacijama to izraditi. Iznijet ćemo dodatne izniče nam e, svoja viđenja kako misle da bi se moglo prilagoditi pravila, a ono što se radi u, na Balškom moru, Sredozemlju, na Crnom moru, bit će doista različito jedno od drugog i od trećeg, to je sigurna stvar. Što se tiče regionalizacije, trebaju nam stvarno jasne norme. Dogod nema regionalizacije, ne možemo e, reći evo radite što radite, što god hoćete <laughs> raditi. Mislim, moramo imati te standarde i mora savršeno biti jasno koje su te stručne tehničke mjere koje treba zadovoljiti, a možda će doći i do diferencijacije određenim pravilima. To je jako važno znati. Imam još jedan komentar eh, na izvješće gospodina Mata i neke od zastupnika. Ne znam zašto uvijek eh, hoćemo izdvojiti sredozemlje. Sredozemlje možda je specifično, ali želim reći eh, da je i Baltik specifičan na svoj način. Dakle, nema mi ne vidimo nikakav razlog zašto bi se izdvajalo sredozemlje. Dakle, uzimamo, uzet ćemo naravno i uzimamo na znanje zasebnosti sredozemlja u svom pristupu, ali Evo što se tiče sredozemlja imamo samo jednu uredbu, dakle to je dobra stvar, ali u svakom slučaju e, razmatrat ćemo svaku e, uredbi na jednako važan način, tako da ne vidim nikakvog razloga zašto bi se izdvajalo sredo, sredozemlje. Evo sam par riječi o višegodišnjem e, planu, dakle izvješće na vlastitu inicijativu je o tome se radilo. Neću ništa komentirati o Baltiku, o planu za Baltik, jer mislim da ima drugi forma na kojima možemo o tome raspravljati, a mi smo ovdje sad usred e, jako intenzivnih razgovora u svakom slučaju taj plan jest instrument da se ostvare te, ti planovi. Nadamo se da će plan stvoriti zakonodavni temelj kako bismo e, stvorili tehničke, stručne e, norme koje će biti u skladu i s drugim ciljevima sa e, ispunjavanjem obveze skrcavanja i drugih, jer to je u biti cilj toga svega dakle, da zadovoljimo sve ciljeve. Iz tog razloga ti višegodišnji planovi su e, temelj tih tehničkih e, planova. Nadam se da će taj instrument biti fleksibilan, no to je nešto što će ovisiti svakako o pregovorima, o Baltiku i drugima. Dakle, to je naš cilj u svakom slučaju i bio je naš cilj kada smo radili na prijedlogu tehničkih mjera. Mislim da je to to. sada što se tiče rokova, kao što znate, s novom komisijom, bit ću stvarno iskren, s novom komisijom e, smo morali ubrzati svoj rad što se tiče e, pregleda i konsultacija. Dakle, malo smo morali proširiti javne konsultacije, tako da možemo održati jako dobre formalne formalne razgovore s državama članicama. Tijekom državog predsjedništva smo to radili. I sad analiziramo informacije koje smo dobili od toga svega. Nadamo se u svakom slučaju da ćemo izraditi prijedlog koji će moći kolegi usvojiti samim početkom sljedeće godine, dakle u zimskim mjesecima 2016. godine, kako nadamo se da ćete tada dobiti prijedlog te da ćete moći tada početi s analizom i raspravama. Jedan komentar za gospodina Vandalena, imat ćemo barem 34 uvodne izjave. Hvala ti, Rost. Prije nešto predam riječ Gabrielu. U biti, ako sam dobro razumio, izradit ćete prijedlog u siječnju. Slažemo se oko toga, dakle, to je sigurna stvar jer o tome će ovisiti datum amandmana koji su tražili kolege, amandmana na Gabrielovo izvješće. Dakle, važno je znati da će to biti u siječnju, a ne u prosincu, što će nam dakle omogućiti da malo odgodimo e, rok za e, amandmane. I za suno, htjela sam nešto reći, dobro nije po pravilima, ali ako hoćeš nešto reći, izvoli. Da, predsjedniče. Samo želim reći nešto što sam zaboravila u početku, a to se tiče o mogućnosti proširenja prostora, dakle, odnosno rokova. Dakle, ja bih se složila s tim i slažem se s tim e, produženjem rokova. Gabriel, izvoli. Hvala, predsjedniče. Evo da vidimo sada. Najprije, evo, stvar me veseli jer ovdje se radi o izvješću koje je pokrenulo rasprave, što znači da je stvar složena. No imam e, nekoliko e, primjedbi opće prirode, a zatim želim objasniti svakom od kolega koji je uzor riječ o čemu se e, radi dakle glede njihova pitanja. Dakle, mislim da treba ponovno staviti stvari u kontekstu. Petar Vendalen je otišao, šteta, dakle, održao je govorom da je otišao, dakle, nije ni, ni, pristojnosti ostao tu da čuje odgovor, ali ja ću ipak odgovoriti jer će to biti od koristi i za sve ostale. I samo iz tog razloga želim odgovoriti. Dakle, ovdje se radi o izvješću na vlastitu inicijativu. Ja se slažem da se tu radi o općenitom prijedlogu i koji uopće nije istrpan. Ne, što više, to će biti iscrpno kada dobijemo prijedlog komisije, a onda ćemo moći ići u dubinu stvari. Dakle, jasno je da se ovo izvješće bavi općenitim stvarima, nekim načelima, da vidimo koji su tu ciljevi. I tu povezim stvar sa e, rokovima, dakle s ciljem da se to sve proslijedi komisiji kako bi ova mogla raspolagati idejama, prijedlozima koje joj daje parlament i onda na temelju toga će komisija predložiti iznijeti svoje prijedloge izmjene. Eto, to je cilj ovog izvješća. Dakle, na, pokušati utjecati na rad komisije koja treba iznjedriti vlastiti prijedlog kako će on, barem znati, biti upoznati sa stavom parlamenta. Jer ako oni iznose prijedlog a da ne znaju koji je stav parlamenta, pa onda će naravno biti znatno teže ostvariti sporazum, doći do sporazuma. Eto koji je cilj ovog izvješća. Što se tiče roka za ulaganje manmana. Pa ako nismo u stanju usvojiti izvješće na vlastnu inicijativu prije nego što komisija napravi svoj vlastiti prijedlog, onda to neće imati nikakvog učinka, onda nećemo zadovoljiti cilj i svrhu samog izvješća. Dakle, mogli bismo možda malo produžiti rok, ali ako mi kažete da treba produžiti rok za ulaganje e, amandmana nakon e, idućeg ponedjeljka, onda nećemo usvojiti ovo E, izvješće prije plenarnog zasjedanja u ponedjeljku. Naravno, možemo mi dobiti odobrenje politike, ali ako komisija zna koji je stav odbora za ribarstvo, onda smo stvarili cilj, ali u svakom slučaju prije e, siječnja nećemo imati valjan e, prijedlog. Dakle, u mom interesu nije da se produžava ovo, u mom interesu, odnosno moj cilj je da imam ovaj tekst koji će svima odgovarati, ali naravno tajništvo i odbor za ribarstvo će o tome odlučiti. Dakle, komisija nam daje kratke rokove, dakle moramo usvojiti svoje izvješće prije nego što oni iznjedre svoj prijedlog, dakle onda moramo skratiti rokove za amandmane, znate, tako da ne mislim da možemo dati dva tjedna. No dobro, ja nisam taj koji odlučuje o tome. Što se tiče temeljnih pitanja. Ima jedna jasna, savršeno jasna definicija. To je definicija koja se tiče činjenice da mi ne želimo mijenjati zajedničku ribarstvenu politiku. Ne želimo da regionalizacija učini zajedničku ribarstvenu politiku besmislenom, kao što to reče Urlike, i ne želimo ukinuti e, kvote i ukupan dozvoljeni ulov. Dakle, mi želimo sve koristiti sve instrumente kako bismo poboljšali uvjete ribarenja za sve. To je ono što želimo. Ne želimo ukinuti dakle ukupni dozvoljeni ulov niti kvote. Ono što želimo jest uključiti određene elemente kao što su pravila za ribarstvo, a to stoji u uvodnoj izjavi D ili U. Te u stvari odgovara e, U i tu imamo primjere. Tu imamo jako rigidan sustav ukupnog dozvoljenog ulova koji bi mogao biti manje rigidan u, na primjer u slučaju mješovitog e, ribarenja i tu imamo situaciju koja bi mogla pomoći ribarenju. Dakle, to sve ukupno nema nikakve veze sa kvotama i ukupnim dozvoljenim ulovima. To ih neće ukinuti. ukinuti. To može samo ukinuti one neželjene e, posljedice ukupnog dozvoljenog ulova i kvota. I to bi sprije, moglo spriječiti zatvaranje određenih e, ribarstvenih poduzeća Moramo biti savršeno jasni, uopće ne dovodimo u pitanje zajedničku ribarstvenu politiku. Što više, mi želimo koristiti sve postojeće instrumente, upravo na temelju nove zajedničke ribarstvene politike. A sad sredozemlje. Puno se o tome govorilo. Dakle, situacija sredozemlja jako, jako je složena već čitav godina. To je dosta alarmirajuće. Mi naravno to primamo na znanje, to sredozemno more ne smijemo ostaviti po strance, ali je to složen e, slučaj, te se bojimo da će da sredozemlje neće predstavljati onaj ključni dio tehničkih pitanja, upravo zato što je stvar komplicirana. Dragi kolege, naravno ja smatram da trebamo ispoštovati zemljičku barstvenu politiku, kao što reče gospođa Bilbao, moramo ispoštovati transparentnost, mora postati jasan okvir, kao što su mnogi kolege rekli, ja se potpuno slažem s tim, gospodin Kadek je rekao, trebamo imati jasan opći okvir, istovremeno poštujući sve nadležnosti, transverzalne nadležnosti, kao što je to rekao predsjednik, a sve to kako bismo imali harmonizaciju koju doista jako želimo. Neću se ovdje osvrtati na broj amandmana. Neki kolege su što govorili, mislim da bi neki kolege trebali jednostavno uložiti sve svoje amandmane, pa ćemo ih pročitati, i analizirati i donijeti odluku o njima. Bernard rekao je da, gospodin Kun, treba, treba se smanjiti birokraciju, treba imati jasnija pravila, jer što više budemo uključili sektor, bit će lakše za sektor da pošle pravila i da napreduje. U svakom slučaju, izvješće ima jasan cilj. I ja sam vam sad napravio popis svih onih stvari koje ne želimo raditi, ali postoji jedna stvar koju želimo napraviti i treba se očuvati taj jasan cilj, to je najviši održivi prinos, a za to trebamo posegnuti za svim instrumentima kojima posežemo kako bi stvar bila napravljena na najfleksibilniji mogući način. Dakle, želim e, dobrodošli svim amandmanima, samo mi recite rokove, ja ću ih spoštovati, držat ću ih se, ja sam discipliniran. Hvala, Gabriel. Evo, razgovarao sam s tajništvom, dakle, ako želimo spoštovati datume koje smo si zadali i ne prekoračiti krajnji datum, onda možemo odgoditi stvar samo do 19. to jest do ponedjeljka u 12 sati, ne možemo ići dalje od toga, jer u suprotnom stvar nije moguća. Eto, to je ono što mogu napraviti. Moji su amandmani gotovi, napisani su. Što da vam kažem, ne mogu ništa bolje napraviti na... Ako želimo ispoštovati rokove, možemo produžiti za tri dana, to jesu tri dana vikenda, to je sve što mogu učiniti. Žao mi. Ne, jer suprotno onda si možemo sve i svašta dopuštati, onda možemo mi u veljači onda usvajati to izvješće, znate. No, a, mi no me gustaría que nadie pensara... Ja ne bih osobno želio da pomislite da mi želimo spriječiti zastupnike da ulažu amandmane. No kao što ste rekli, postoji temeljno načelo. Mi to, nama to treba prije siječnja, jer u to nema nikakve smisla. Ako želite, mislim, što se mene tiče osobno, baš me briga, možemo mi to napraviti, odgovoriti za 15 dana, ali ako želimo da stvar bude e, napravljena na vrijeme, znate, ja ne znam kada ste dobili dokument, e, kada ste, ja sam ga uručio na vrijeme, Dakle, stvar u tome, dakle, ili se stvar, ili se pristaje na stvar, ili se odbacuje, dakle, jer ako se ne poštuju rokovi, ako se ne ispoštuju rokovi, nećemo ga moći usvojiti u siječnju. Znate, bit će puno amandmana, svakako, onda će trebati pregovarati o tome, doći do kompromisa i stvar će biti i su više složena da se to brzo napravi. No, ja se doista nadam da svi razumiju da ja ne želim spriječiti kolege da ulažu amandmane, što više. Ni predsjednik to ne želi, no predsjednik je između klina i nakovnja mora ispoštovati neke, neke stvari. Dakle, ako se do 19. listopada e, ulože amandmane, onda ćemo moći glasati na plenarnoj u prosincu, a ako bude poslije 19. onda će to biti plenarna u siječnju. To je sve što vam mogu reći. Evo, ja se bavim ovim činjeničnim stvarima, to je sve i mi u biti poštujemo samo ustaljena pravila. Ništa iznimno. Slažem se da se ovdje radi o važnom izvješću. No, eto, izvolite, vi odlučite. Kao što rekoh, ovdje imamo demokraciju. Also aus meiner Sicht ist das überhaupt kein Problem, im Januar zu entscheiden. Dobro, nema nikakvih problema što se mene tiče. Dakle, evo, kao što je to komisija rekla. Mi ćemo dobiti njeno izvješće u siječnju, ali nema tu nikakvih jamstava. Kada će to biti? Može to biti krajem siječnja, može biti petog veljače. Ja sam ovdje mislila da je cilj da imamo dobar rad, dobar rezultat, a to se ne može ovako u žurbi raditi. No, mi smo stalno izloženi pritisku. Tri dana, dodatna tri dana, pa to je stvarno šal, smjurje. Draga kolegice, pa ne mogu vam dopustiti da tako što govorite. Ja nisam ovdje da se šalim, već vam prenosim ono što mi kaže tajništvo i prenosim vam pravila takva kakva jesu. To nije nikakva šala, draga kolegice. E sad, ako vi želite produžiti rok za 15 dana, to meni ne predstavlja nikakav problem. Baš nikakav. Vi odlučujete. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, problem nije u tome hoćemo li to o tome govoriti pet minuta ili tri dana prije nego što komisija da predlog već znamo da će datum biti prvi ili 3.2. Ali gubimo iz vida cilj ovog izvješća. Cilj izvješća je da komisija ima dokument na raspolaganju što je prije moguće kako bi znala koje je mišljenje parlamenta o ovoj temi. Ovo je ključna tema za parlament. Zato mislim da bi bilo bolje potruditi se i amandmani uložiti u ograničenom roku, nešto kraćem nego obično, i imati izvješće koje ćemo moći poslati komisiji u dogledno vrijeme kako bi komisija mogla izanalizirati naš prijedlog. To je mnogo bitnije nego to da mi imamo vremena za ulaganje amandmana, a zamolit ćemo komisiju zaista da uzme u obzir mišljenje parlamenta. Zato molim sve kolege da e, malo brže ulože amandmane nego uobičajeno. Pa, znate što, mi se sad nalazimo zaista u jednoj veoma kompliciranoj situaciji gdje imamo dva tabora, a imamo jedno pravilo što se tiče rokova za amandmane. Znam da su ti rokovi kratki, to priznajem, ali ako hoćemo poštovati načelo prema kojem e, izvješće na vlastitu inicijativu treba doći do komisije prije predloga komisije, onda E, ga treba i predati prije. Ako želimo predati kasnije, onda to neće služiti ničemu. E, ja sam tu kako bih e, primijenio pravilnik. A u pravilniku stoje rokovi za ulaganje amandmana. Ako sve kolege se slažu s tim da se ovi rokovi izmene, ja onda neću se protiviti tome, ali moramo imati na umu i interes izvjestitelja i njegovog e, izvješća 16. 19. ili 30. veljače, meni je to sve u redu. Ja sad prilike govorim sada naravno o ovim datumima. Kako god želite, evo odlučite. Ovo je demokratski odbor, kao što sam to rekao malo čas. Gospodine predsjedniče, imamo još jednu mogućnost. Ne znam do koje mjere je to dobro, ali možemo tražiti od komisije da sačeka dok mi ne predamo izvješće. Možda bismo to mogli učiniti. Ne znam, možda to nije najtipičniji način, ali možemo tražiti od komisije da pričeka sa svojim predlogom sve dok ne dobije mišljenje parlamenta koje će dobiti nekad u veljači. Ako ne ograničimo korištenje roka za e, ulaganje amandmana, onda moramo na dobar način ih ulagati. Ovo nije sad znanstveno izvješće, ovo je izvješće koje treba služiti kao smjernica za uredbu. Ako se slažete, mislim već šest mjeseci ili bolje reći pet godina <laughs> tražimo od komisije da nam e, izradi tehnička pravila, a sada ćemo tražiti od nje da pričeka malo naše mišljenje. To je malo sramotno, ali dobro, ako treba možemo ići i u tom smjeru. Ako se slažete, možemo pisati povjereniku i ja ću vam pokazati to pismo prije nego što ga pošaljem, da tražimo da komisija pričeka izvješće Gabriela Matoa prije nego što komisija da svoj prijedlog. Mislim da trebamo biti realni, Gabriel. Iako izvješće bude usvojeno u 12. mjesecu, ako Europska komisija da svoj prijedlog u prvom mjesecu, nisam sigura da će imati vremena uzeti u obzir sve ono što se nalazi u izvješću. Možda jedan dio, ali ne sve. To je problem. Neću sada dovoditi nikoga u poteškoće, ali ovaj problem amandmana je zaista je problem. Gabriel. Ali mi već znamo da uz odobrenje komisije e, komisija će moći znati barem koje je mišljenje parlamenta. Ovaj odbor za ribarstvo će dati sasvim jasno mišljenje. To će već biti neka indikacija koja će ukazati u kojem smjeru trebamo ići. Dobro, drage kolege, sad zaista trebamo donijeti odluku jer izgubili smo jako puno vremena na sastanku koordinatora. Snaža li se komisija načalno o ovom Može li komisija pričekati da se izglasa ovo izvješće kako bi komisija predložila e, ovaj prijedlog? Možda je to malo komplicirano. E, hvala. Naravno, o to nije u moje nadležnosti i mislim da ne mogu ništa reći sada o tome možemo li pričekati to izvješće. Mi smo zapravo e, pod pritiskom svih sudionika E, da taj prijedlog damo što prije. I vi ste to od nas tražili, tako da ne znam. Naravno, ne mogu se izjasniti službeno, ne mogu službeno dati odgovor na vaše pitanje. Gospodine predsjedniče, evo, čuo sam ovo što je komisija rekla. Naravno, rok mora biti ponedjeljak. Ne možemo sada pustiti komisiju da nas krivi za e, kašnjenje u ovom postupku. Dakle, u ponedjeljak je krajnji rok za ulaganje e, amandmana. Gospođa Robust. Pa ja i dalje tražim produženje roka za amandmane, jer cilj je dobro odraditi ovaj posao. Komisija, evo, ispravljamo o ovom pitanju. I komisija zna da nam je potrebno više vremena. Naravno, ne možemo tražiti od komisije da nas pričeka, ali istovremeno ne možemo raditi u ovako kratkim rokovima pod takvim pritiskom. Ne možemo u roku od tri dana e, dati dobre amandmane za tekst za kojeg nismo imali dovoljno vremena da ga izanaliziramo, da smo dobili barem tekst ranije, bilo bi moguće, ali ovako, samo tri dana, to nije moguće. Gabriel, ne, ne tri dana, šest dana. Šest dana, jer možemo raditi i za vikend. Encore une fois, euh, c'est vrai que il y a des délais qui sont... Evo, postoje rokovi koje je tajništvo predložilo i ja tu ne mogu ništa. Tajništvo je dalo rokove, a izvjestitelj može odlučiti o odgodi, kao što smo učinili sa gospodinom Brijano. Dakle, izvjestitelj je taj koji će odlučiti jesu li ovi rokovi prikladni ili ne. Evo, postavljam pitanje Gabrielu. Posljednji put. Što ćemo sa amandmanima? I evo, ja ću poslušati ono što vi kažete. Ja sam rekao da sam fleksibilan i spreman odgoditi rok za ulaganje amandmana ako možemo time ispuniti ciljeve ali nakon što sam čuo komisiju e, sad sam zabrinut komisija je čekala e, jako dugo da nam da predlog a sada kolegi i povjerenika ne može začekati naše izvješće s obzirom na to mislim da ovo izvješće treba biti odobreno što je prije moguće i ako e, odgodimo rok za ulaganje amandmana, to je onda samo da ne bude u ponedjeljak u podne, već u ponedjeljak navečer, kako bismo imali vremena za prevod amandmana, ali rokovi moraju biti optimalni za ispunjavanje ciljeva kako bi se ovo izvješće moglo usvojiti na plenarnoj sjednici u 12. mjesecu. Gospodin Sero. Hvala. Evo, samo kratko. Ja također stražim odgodu roka za amandmane. Ne zato što sam tek danas pročitao ovaj dokument, jer to je moja greška. E, zapravo način pristupa dokumentu se izmijenio, to nisam bio shvatio na samom početku, ali to tražim zbog ove rasprave koja je bila žustra i kontradiktorna i zbog toga mi se čini da je rok od tri dana prekratak Moramo pronaći neko rješenje. Evo, zadatak predsjednika je da predsjedava i, i donosi odluke. E, rok za podnošenje amandmana je 20.10. u podne, dakle utorak. Vidjet ćemo što ćemo s prevodom, to će biti malo komplicirano, ali snaći ćemo se. Dakle, utorak 20.10. u podne. Gotovo. Ja, dakle, e, mi danas raspravljamo o ovom e, izvješću. Evo, dali smo sedam dana za rokove, to je dosta vremena. Da, zadnji rok, dakle, u utorak 20.10. u podne. A sada prelazimo sa dosta kašnjenja na ovo izvješće. E, neću čitati naslov jer je dug, a radi se o predstavljanju sudi resornog odjela B na temu obveze iskrcavanja i utjecaj na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 ja ću e, zajedno s mojim e, kolegom e, prezentirati ovu studiju, odnosno rezultate provedenog istraživanja. Koji su ciljevi našeg studija, stičemo započeti, počet ćemo s tim, potom ćemo dati kontekst same teme, a Kris će zatim prijeći e, kroz preporuke koje smo izvukli iz studije. Ciljevi su bili e, proučiti e, probleme povezane s iskrcajnim obvezama mlađi, dakle količinama neželjenog usputnog ulova, zatim glavne luke koje će biti pogođene e, predmeta vezanih za tržišta e, povezanih s ovim materijala, potem e, procjena poticaja kojim bi se povećala selektivnost i na posljedku procjena risika tih poticaja čime bi se ciljala nezrela riba osim e, toga usredotočili smo se na kontrolu obveza iskrcaja kako postojeća regulativa može biti e, izmijenjena u smislu kontrole i tehničkih e, mjera, ali isto tako da ustanovimo i utvrdimo nove metode i tehnologije koje bi mogli odigrati pozitivnu ulogu, a sve na temelju e, već iskorištenih i primijenjenih praksi u drugim dijelovima, svijeta. E, trebao nam je novi pristup analizi podataka e, kako bismo dobili dojam o dimenziji fenomena. Podatke smo dobili iz javno raspoloživih izvora, iz ICES-a, iz tcf a da bismo zaključili kojim količinama mlade ribe koje je govorimo. To smo dopunili e, rezultatima upitnika koje smo poslali raznim subjektima, posebice znanstvenicima iz 2010-2012 e, su uglavnom e, svi podaci iz 15 e, zemalja, a podaci su pokazali da se podaci razlikuju između različitih ribolovnih područja od 1% u e, dređama i parangalama do 60% u povlačnim mježama, pridanim povlačnim e, mrežama. Mi govorimo ovdje uglavnom o nedozreloj, o nezreloj e, ribi na koju se regulativa primjenjuje. Ustanovili smo da 11% ukupnog ulova je bio nedovoljno razvijen. To znači prevedeno u tone 44 tisuće tona mm, nezrele ribe koja biva iskrcana. Nizozemska, Ujedinjena kraljevina, Francuska i Belgija su najpogođenije ovim e, iskrcajima. 15% su bile vrste koje nisu bile, nisu bile zrele a e, tu je i 10%. Nastavili smo dobiti podatke iz svih e, europskih e, luka, na neki način i one koji nisu dali podatke i to prema grubim procjenama. Došli smo do 56 tisuća tona. Dobili smo na temelju tih e, podataka tu procjenu, ponavljam, 56 tisuća e, tona. Naravno, iza toga stoji čitav niz e, pretpostavki. To su točni podaci u vezi odbačenog ulova sve se to odnosi e, na prethodno razdoblje koje bi bilo na neki način odraženo na budućen, e, buduća razdoblja. Uzimajući u obzir naravno da nije bilo nikakvih e, promjena od strane ribara u smislu opreme koje su koristili ili ribolovnog područja. Potom uzimajući u obzir ribolovne mogućnosti također sve e, ribe koje su nadmašivale referentne vrijednosti, minimalno dopuštene referentne vrijednosti, isto tako e, su bile uzete u obzir i to najbolje moguće procjene jer nismo imali na raspolaganju točne podatke treba spomenuti da će se obveze iskrcavanja postupno e, ukidati od 2015. do 2019. iskrcaji će biti usredotočeni u tek nekolicini ribolovnih, glavnih ribolovnih e, luka, no mnogo je malih e, luka koji zajedno gledajući prima veliku količinu nedozrele ribe. Na osnovu te analize dobili smo dojam veličine e, problema i usporedili smo je s postojećom e, literaturom. Na temelju toga smo izradili i preporuke. Imamo problema s vremenama, bit ću stoga vrlo e, brze, no rado ćemo kasnije odgovoriti na vaša pitanja. Imamo 12 preporuka što odražava naš osjećaj koliko još dodatnog rada treba uložiti u ovo područje. Nekoliko je specifičnih e, preporuka koje se odnosi na opremu za praćenje na udaljenosti. Tu je nekoliko pilot e, projekata koji su nam pokazali da ta oprema obećava da ima mnogo potencijalnih prednosti primarno govorimo o CCT e, e, e, kontroli na daljinu, no treba to iskušati i u okviru Europske unije najbolje je to razvijeno na regionalnoj e, razini, što je već e, naglašeno kada smo raspravljali o tehničkim e, mjerama. Treba stoga raditi na regionalnom pristupu. Dakle, i kontrolne mjere moraju biti prilagođene regionalnim područjima treba osim toga razviti zakonodavstvo kojim će se definirati upotreba opreme na daljinu. Različiti su e, ciljevi u okviru toga u smislu nabave znanstvenih e, e, informacija i podataka s jedne strane, ali s druge strane praćenje provedbe zakonskih odredbi. Osim toga, smatrali smo da e, e, postoji prednost u korištenje referentnih e, flota i one pokazuju dobre znakove u pilot projektima. Smatramo da bi se takvi projekti trebali odrađivati i više u okviru Europske unije. Treba ćemo uvesti propise na razini Unije kako bi se harmonizirali posebice na način kako se prikupljaju i obrađuju informacije te da bismo bili sigurni kako se propisi provode u različitim e, flotama smatramo da bi to bilo dobro provesti kroz različite regionalne mehanizme mi osim toga smatramo da treba ojačati obvezu e, davanja informacija od strane flota jer će to ojačati i proširati informacije s kojima raspolažemo. Treba stoga razviti strategiju prikupljanja podataka kako srednjoročno, tako i dugoročno treba naravno obratiti pozornost na administrativni aspekt te dijele, djelatnosti. E, peta preporuka odnosi se na dodatne prateće e, mjere, naime mogu se primijeniti i mnogobrojne druge e, mjere kojima bi se ojačala provedba obveza iskrcaja. Govorimo o tehničkim e, mjerama, o e, različitim prilagodbama tehničke narave kao i mjerama kontrole u smislu davanja poticaja ili poticanja selektivnosti. Smatramo da se sve to mora obaviti na regionalnoj razini. Međutim, ja e, u suradnji i bliskoj suradnji s industrijom i to treba razumjeti u ovom e, kontekstu da je ključ e, uspjeha svega ovoga e, suradnja s poslovnim sektorom čitav niz tehničkih mjera mora biti prilagođeno ne samo i regijama nego i područjima kad govorimo o selektivnosti opreme trebamo se zapravo e, vratiti na preskriptivna tehnička pravila koje treba razviti unutar regionalnih e, okvira opet u suradnji s industrijskim granama na neki način dajući e, poticaje i omogućujući industrijskom dijelu ovog sektora da na neki način njime e, upravlja, odnosno da na njega e, djeluje, a sve na okolišno održiv način. Potom smo uveli prostorno vremenske obveze to su propisi koji omogućavaju obustavu, odnosno zatvaranja nekih ribolovnih e, e, područja. To bi dovelo do donošenja e, razina na propise Unije u smislu definicije zahtjeva a u okviru već postojećih obveza iskrcaja. Možda bi to trebalo napraviti preko pilot projekata koji bi pokazali iskorištavanje tih e, mogućnosti. Možda je ključni izazov upravo onaj koji se tiče odbačenog e, ulova poslovni subjekti na kopnu nisu e, trenutačno sigurni kako se prilagoditi e, mogućnostima koje se nude u novom e, okviru. Treba kratkoročno ostvariti bolju suradnju između javnog sektora i industrije u smislu iskorištavanja mogućnosti odbačenih e, odbačenog ulova, a dugoročno bi trebao postojati mehanizam evaluacije. U konačnici imamo preporuku e, za regionalne planove, trebaju postojati e, smjernice za napredak, a zapravo se nadovezujemo na prethodne komentare, a koje uključuju bližu i tješnju suradnju s industrijom. I to bi uglavnom u kratkim crtama bilo naše izlaganje. Merci beaucoup pour cette présentation. Euh, Hvala na izlaganju. Žele li neki kolege uzeti riječ? Nemamo baš mnogo vremena. U svakom slučaju Hvala na jako kvalitetnom izlaganju. Ispričavamo se zbog kašnjenja. Odmah predajemo riječ gospodinu Erciniju koji će govoriti o upravljanju ribarstvom na Arktiku povezano s klimatskim promjenama oči konferencije u Parizu. Uh, I've been told I have about 10 minutes. počet ću, rečeno mi da imam desetak minuta, tako da će nastat biti što je moguće kraći. Evo ovdje je predstavljena struktura govora. Kratko ću pregledati kontekst politike, o metodologiji, zatim glavni elementi imaju veze sa ribarstvom u Artiku, upravljanjem klimatskim pitanjima u Arktiku, o nekim analizama i preporukama. Europska unija je jako zainteresirana za Arktik jer tri države članice imaju teritorije u Arktiku, dvije zemlje Europske, Europske zemlje, Norveška i Island su e, uključene u Europsku ekonomsku zajednicu, a naši partneri Rusija, SAD, Kanada su važni partneri Europske unije. Imajući to na umu, Europski parlament je naručio studiju i cilj studije jeste da se napravi pregled jutica e, klimatskih promjena, osobito imajući u vidu ribarstvo i da se naprave neke preporuke koje mogu pomoći za očuvanje arktičkog e, ekosustava. Ovdje se radi, ovdje vidimo arktički u regiju. Ono na što ćemo se usredotočiti je srednji, centralni Arktik, to je 3 milijuna kvadratnih kilometara. E, to je malo šire od sredozemlja. Tu imamo e, stalni ledeni pokrivač koji se polako topi i prema nekim procenama do sredine stoljeća više neće biti leda zimi. Važno je naglasiti da čitavo područje središnjeg Arktiča, Artika i susjednih mora ima velike regionalne razlike. I definirano je 18 velikih pomorskih ekosustava koji ovise o hidrografiji, primarnoj proizvodnji, o sastavu vrsta i tako dalje. Dakle, važno je znati da će e, utjecaj e, klimatskih promjena biti regionalan u ovom području. Također treba znati da susjedna mora, dakle mora koja su do srećnjeg Arktika, su neka od eh, najvažnijih trgovatskih eh, bazena na svijetu, dakle Barncovo more i druga. Dakle, prema teoriji da će se uz eh, topljenje lednog pokrivača biti nova područja dostupna za ribarenje i koja će biti dalje od 200 milja dakle granice od 200 milja, ovdje je važno imati na umu da je središnji Arktik jako dubok i samo 2% od toga jest na dubini od, manjoj od 2000 metara, što je više manje granica do koje dolaze sada danas povlačne mreže, na primjer koće. Napravili smo poman pregled stručne literature i analizirali smo trenutnu situaciju Arktičkog oceana, gledali smo komercijalne vrste, održivost vrsta i volatilnost, što hoću reći sa otpornošću. To je sposobnost vrste ili fonda da se odupre mortali, mortaliteta. Usporedbi tim neke dugovečne vrste nisu toliko otporne, tako da će više na njih utjecati ribarstvo. Odgovorimo o vrstama, stokovima, o pitanjima kojima upravljaju vlade i nekim e, učincima klimatskih promjena kad se radi o temperaturi, o pitanju lednog pokrivača i konačno imamo neke estimacije, odnosno procjene, prognoze glede utjecaja klimatskih promjena na stokove, na ribne stokove. Vrste u arktičkom i susjednim morima. Tu ima slaba e, diversifikacija. Imamo samo 633 vrste, od kojih samo 500 715 substvarne stvarne morske vrste. U sporedbi sa sredozemljem tu imamo 715 e, vrsta. to govoreći, znači, arktičke vrste su jako e, prilagodljive e, niskim temperaturama. To su vrste koje su pridnene. Većina imaju nisku otpornost, barem su u toj kategorizaciji, nisko otpornih, dakle na njih može jako ozbiljno utjecati ribarenje i prema stručnoj literaturi koju smo analizirali ustanovili smo da ima sve većih dokaza o borealizaciji tih e, ribljih e, fondova, dakle da dolazi do pomjeranja nekih subartičkih vrsta više ka sjeveru. To ima utjecaje o, na primjer, e, strukturama tih ribljih struktura fondova. Imamo pet ključnih e, vrsta. Tu imamo polarni bakalar, zatim plantone, kapline, sjevernoistočni e, bakalar i račiće, osnovgrananske račiće. E sad, što se tiče ovih pet spomenutih vrsta, važno je znati da i ovaj polarni bakalar i kapelin su dvije jako važne vrste. Druge vrste atlantski bakalar e, podnosi komercijalno e, izlov. Sjeverno-istočni bakalar e, dosta je zastupljen u Sjevernom moru i Sjeverno-istočnom moru sjeverni račić e, sve je manji stok. Kada se radi o upravljanju, imamo što se tiče dakle one granice 200 milja imamo sjeveroistočnu atlantsku organizaciju za e, ribarsku organizaciju, zatim ribars, e, artičko vijeće koje je u biti jedini, jedina jedin, globalna artička organizacija. Kada se pak radi o upravljanju i rukovođenju, ključni izazov je taj što ne raspolažemo dovoljnim podacima, postoje neslaganja glede poreza, Evo imamo jedan dobar primjer, e, to je Kabal, o bakalaru. Što se tiče klime i ribarstva, tu smo svjesni da će biti dužije razdoblje bez e, ledenog pokrivača, što će povećati vrijeme ribarenja, dakle možda tu može doći do određenih promjena režima. Tu imamo dakle bakalar koji, je, koji povoljno reagira na povećanje temperature za razliku od e, sjevernog, sjevernih račića. Eh, sad, e, što se prognoza tiče, postoje određena mogućnost da se neke dubokomorske vrste e, budu zastupljene na više zastupljene na sjevernim morima, ali što se tiče na primjer bakalara, tu uopće ne dolazi u obzir da e, on bude očuvan, e, odnosno da pređe sjevernije, jer to jednostavno nije prihvatljivo stanište za bakalar koji je više obalna priobalna vrsta. I evo zaključno, želim reći da postoje velike promjene do kojih dolaze do kojih dolazi koji su izazvane klimatskim promjenama. Artičke vrste su jako prilagodljive imamo potrebu za dugoročnim nadzorom e, tih regionalnih vrsta. Potrebno napraviti više simulacija, analiza, jer postoje određene dvojbe, određene sumnje glede nekih rezultata i treba bolje e, surađivati i koordinirati rad. Jedna od naših preporuka je da Europska unija treba više sudjelovati u radu Arktičkog vijeća te drugih aktivnosti koje bi trebale započeti na Artiku, kao što je topljenje lednog pokrivača i druge aktivnosti, dakle trebaju biti uzete u obzir tijekom razmatranja aktivnosti na Arktiku. Hvala. Hvala gospodine Rezini, hvala što ste se požurili, ispričavam se, mi bismo više voljeli da možete duže govoriti, ali evo vidimo u svakom slučaju da će klimatske promjene izazvati velike promjene. Mislim da prva stvar koju treba napraviti jeste da se borimo protiv tih klimatskih promjena, a onda kasnije da se prilagođavamo. Da li se netko od kolega želi javiti za riječ? Gospodin Sera Santos, izvolite. Evo, želio sam najprije pozdraviti i zahvaliti na radu i želim pozdraviti Karina Jerzinija koji je prijatelj kolega želim istaknuti značaj znanstvene temeljenosti ovog izvješća koju je e, koju je napravila jedna jako poznana ekipa. No ipak želim još jednu stvar jako brzo reći. Želim izvjetiti na tome da postoji jedna mana, jedan nedostatak u izvješću koji je važan jer se tiče određenih aspekata o kojima danas govorimo a i danas ćemo govoriti o popodne o tome, o pokretanju izvješća o ribarstvu i bioraznolikosti u područjima koja su izvan nacionalnog zakonodavstva te o načinu na koji se treba baviti pitanjem bioraznolikosti u policiji u ribarstvenoj policiji. Dakle, nedostatak tog aspekta faune i ranjivih, osjetljivih e, morskih ekosustava, te osobito činjenica što se govori o izgledima i prijedlozima koji su već izneseni, izneseni o ranjivim o zonama ranjivih ekosustava Dakle, treba znati da je odbor za bioraznolikost napravio jedan rad eh, u, bio, u Helsinki u prošle godine na kojem se tam temelje brojne studije. Dakle, u kontekstu eh, studije utjecaja klimatskih promjena na Artiku i drugdje, dakle, migracije, osobito na Artiku, imamo tu migracije bakalara, i druge aktivnosti, dakle topljenje leda, dakle moramo djelovati, to će sve utjecati na bio, bioraznolikost. Dakle, ekosustav Arktika. U svakom slučaju ovaj program ima, uživa svu moju podršku, dakle kada se radi o određivanju važnijih ekosustava na Arktiku, mislim da je to jako važna stvar i to je trebalo istaknuti, trebalo istaknuti u svim dokumentima, treba napredovati s tim postupkom koji je pokrenula Konvencija za biološku raznovrsnost. Moramo dakle raspolagati određenom oznakom na kojima ćemo označavati te oblasti koje možemo koje ćemo moći zaštititi, njihov ekosustav, njihova staništa, vrste koje su na tom području, na tom ranjivom dijelu naše planeta to je trebalo istaknuti. Mislim da treba istaknuti na svim, svim regijama koje se bave arktikom. Hvala. Hvala, hvala dragi kolega, hvala svima, hvala vama gospodine. Moramo prestati završiti jer imamo problem s prijevodom koji ne može trajati do nedogled. U svakom slučaju hvala vam na ovoj studiji i veselim se vašoj suradnji na konferenciji, Pariškoj konferenciji u, to će biti za, za tu konferenciju o klimatskim promjenama COP21 velikog značaja i hvala svima, hvala svima što ste pristali ostati i raditi malo duže. Hvala.